Spanish. Estimados compañeros, les damos la bienvenida a la audiencia. Dobar dan, govorit ću za početak španjolskim jezikom. I dobrodošli na saslušanje kandidata za europskom odmocmena. Dopustite mi samo da vas podsjetim. Predsjednik Europskog parlamenta zatražio je da saslušamo kandidate za mjesto Europskog ombudsmena. Sve kandidature morale su se e, zaprimiti do 30. rujna. Nakon toga su, dakle, je taj postupak otvoren. Prijevod na talijanski jezik je na četvrtom kanalu. Ali vi sigurno razumijete malo o španjolski. Dakle, 30. za 2019. godine objavljeno je priopćenje o raspisivanju natječaja, a kandidati su morali dobiti kao potporu potpis barem 40 zastupnika i morali su biti E, kandidati su dakle trebali biti iz barem dvije europske zemlje. Dakle, trebali smo nakon toga provjeriti udovoljavaju li kandidati kriterijima za kandidaturu. A danas, nakon što je izabrano pet kandidata, i to Giuseppe Fordonato, gospođa Giulia Lafranca, gospodin Nick E, Emily O'Reilly i Cecilia Vikstrom. A danas ćemo ih dakle saslušati nekoliko praktičnih informacija. Ovo e, je saslušanje se prenosi putem interneta, a prijevod se može slušati na svim europskim jezicima i unaprijed zahvaljujem usmenim prevoditeljima jer ovo će biti dugi dan. A e, sada vam predlažem da radimo sljedećim redom. Saslušat ćemo sve kandidate abecednim redom. Za svakog kandidata imat ćemo po 65 minuta. Najprije će svaki kandidat imati 10 minuta za uvodno izlaganje, nakon toga će uslijediti krug pitanja i odgovora. U prvom krugu pitanja će postavljati predstavnici klubova zastupnika i to jednu minutu za pitanje, tri minute za odgovor. ću vrlo stroga što se tiče tih rokova jer ćemo imati danas pet saslušanja što će značiti vrlo dugi dan. A u sljedećem krugu pitanja od jedne minute, odgovor od po jedne minute. Prema sustavu de E, koji će e, pučani i socijalisti imati po dva pitanja, a od drugi klubi po jedno pitanje. I e, za kraj imat ćemo još, ako nam ostane vremena, mogućnosti za 5 minuta za pitanja, a kandidat će imati pravo na odgovor i zaključak od tri minute. Molim dakle sve sudionike da poštuju dodijeljeno im vrijeme. Biću dakle vrlo stroga jer ćemo e, sada e, početi e, sa gospodinom Giuseppe Fortunatom. Dobar dan. E, vrlo mi je drago što sam danas ovdje kako bih e, na ovom saslušanju otvorenom pred odborom za predstavke svim zastupnicima, dakle da se predstavim Europskom parlamentu. E, po treći puta u životu predstavljam se za mjesto pučkog pravobranitelja i e, imam dakle iskustva kao pučki pravobranitelj. A predstavit ću vam se na sljedeći način. I ja ću se predstaviti sebe kao osobu, drugo ću vam predstaviti moje konkretne rezultate rada, a treće e, objasnit ću što su važni potencijali koji se ne koriste dovoljno na e, dužnosti europskog ombudsmena. Što znači biti pučki pravobranitelj? On jednostavno pretvara nelagodu pojedinca građanina u osmijeh. Ali on mora također pretpostaviti buduće probleme kako ne bi došlo do istovjetnih bolnih situacija i kako bi javna uprava funkcionirala na pravedniji način. E, takav jedan pravobranitelj mora znati pre, predpostaviti probleme u javnoj upravi, a istovremeno mora braniti i određene norme. Kako bi se ta dužnost obnašala, mora se dobro poznavati pravo, naročito upravno pravo. Mora se znati koji zakoni vrijede na tom planu. Ako osoba nema pravno obrazovanje, rizik je da dođe do vrlo drugotrajnih postupaka koji na kraju neće uroditi plodom i stvorit će se e, situacija u kojoj će se smatrati da se pitanja ne mogu riješiti. A tako što se događalo i ranije? Zašto se javljam za ovo mjesto? Ja sam već obnašao tu dužnost i sada e, sam pučki pravobranitelj kampanije od 2000 do 2015. Ja ponovno sam izabrana tu dužnost od 2. srpnja 2018. Također sam bio član e, mreže pučkih pravobranitelja kako e, e, Vijeća Europe tako i u svijetu. I također sam jedan od onih koji sudjeluju u laboratoriji na tu temu iz 25 evropskih država. Ja sam inače bio podpredsjednik kabineta koji se bavio takvom mrežom u Italiji. Također sam predavao na masteru za tu temu, a bavio sam se i obrazovanjem, odnosno nastavom na temu pučkog pravobranitelja i pokrenuo sam i civilokraciju, dakle e, program u kojem se u potpunosti jamče prava e, građanima u upravnom postupku. Naime, pravobranitelj je taj koji mora e, postići da se poštuje zakon, a da se izbjegne loše funkcioniranje javne uprave što znači, što se treba tražiti od pravobranitelja? Konkretni rezultati, a ne <clears throat> popis različitih programa ili nekakve dugački traktati. Daću vam sada deset primjera. Prvo, ja sam osporio rad mnogih i to e, imenom i prezimenom koji nisu poštovali takav način rada. Upravo jučer u kampanji sam radio na pravu osoba s invaliditetom jer netko to nije poštovao. Drugo, svim sam općinama prenio informacije kako bi se oformile jamstva za jednake mogućnosti za sve, uključujući i za žene, a općine su poštovale u tom smislu europske propise. Treće, jasne povrede prava žena pojavile su se u tri općine. Isti čas je intervenirao pučki pravopranitelj kako bi se njihova prava poštovala. I tako se prestalo sa seksualnim maltretiranjem. To je bila pobjeda za pučkog pravobranitelja. E, četvrto, e, gradonačelnicima e, se točno reklo što treba napraviti kako bi se izbjegli šumski požari preko ljeta. Peto, postugao sam da se zabrane arhitektonske barijere koje su sprečavale dobru pristupačnost za osobe s invaliditetom. Šesto, trebao sam rješavati analogne situacije i stvarati dugoročne modele. Među rezultatima tu se nalazila i preventivna e, komunikacija prije objavljivanja svjedočbi, objavljivanja dakle djece da e, da su djeca palo na ispitima. Jer e, se, dakle, takav jedna loša vijest spriječavala da se to e, objavi zajedno sa svim svjedočbama. Dakle, na taj način se to riješilo na jedan e, ispravan način. I E, također sam e, napravio nešto važno, a to je da se smanji teret školskih torbi. Po pitanju svjedočpi također sam promijenio na vrlo konkretan način nešto radeći kao pučki pravobranitelj. Naime, djeca rastavljenih roditelja E, dobivala su njihovu svjedočbu dobivao je samo jedan od roditelja, a ja sam zahvaljujući tom jednom konkretnom slučaju jednostavno e, to promijenio i sada oba roditelja, bez obzira kome je dijete dodijeljeno na stan, dobivaju svjedočbe. Također sam radio na tome <clears throat> da se e, zabrani korištenje teških e, u sobama teških bolesnika mobitela, tako što do njih ne dopire signal. Radio sam također u mreži pravobranitelja za makromediteransku regiju. Ja sam kao evropski pravobra, pučki ja sam dakle kao pravobranitelj se koristio metodama kojima bi se koristio kao europski ombudsman. Pogledajmo samo ono što je važno za kvalitetu. Prvo, premalen broj građana upućuje žalbe Europskom ombudsmenu. Europski ombudsmen nedovoljno je poznata institucija, vrlo vjerojatno zato što nije što bilo strukturnih promjena nakon intervencija Europskog ombudsmena, a rezultati su najbolja reklama. Drugo, bilo je dakle 2900 žalbi ombudsmenu, ali samo jedan manji broj njih u njegovoj nadležnosti. U drugim riječima, Europski ombudsmen, tu žalbu, tu pritužbu šalje nekoj drugoj nadležnosti. I na taj način e, prestaje svoj njegov rad. Potrebno je dakle da se uvijek u svakom postupku u Europskoj uniji obavijesti da se može e, obratiti ombudsmenu. Četvrto, mnoge e, nisu, e, mnoge odluke ombudsmena nisu bile ispravne. To kaže sadašnja pravobraniteljica. Međutim, to e, nije uvijek točno, treba ubrzati postupak. I e, europski ombudsman e, mora djelovati, mora intervenirati pri europskim agencijama. Ne može se više sve usmjeriti na jedinstvene postupke, već treba općenito tražiti da taj postupak bude transparentan. I peto, vrlo je važno da Europski ombudsman surađuje s Europskim parlamentom. Nije dovoljno samo međusobno se pisati i pojavljivati pred parlamentom. Vrlo je važno da europski zastupnici igraju svoju punu ulogu, jer često kada zastupnici postavljaju pitanja, oni ih trebaju postaviti europskom ombudsmenu koji na njih treba odgovoriti objektivno i neovisno. Europski ombudsman mora pomoći svima kako bi imali bolji život. U tom smislu drago mi je što ću s vama moći pojasniti sve ove aspekte i odgovoriti na vaša pitanja. Hvala gospodine Fortunato. Hvala vam, a sada ćemo nastaviti tako što će koordinatori postavljati pitanje. Za početak u ime Pučana gospodin Peter Jar. Hvala lijepa gospodine Fortunato na ovom vašem uvodnom izlaganju. E, imam kratko pitanje za vas. Kako vi vidite suradnju između e, regionalnih e, pravobranitelja i Europskog ombudsmena. I gdje, po vašem mišljenju, se završava rad Europskog ombudsmena? Dakle, kako će, gdje se prestaje vaša nadležnost, a gdje počinje nadležnost e, pučkog pravobranitelja u pojedinoj državi. Budući da imamo e, malo vremena, hvala vam što ste došli. Imamo izvrsnan izbor pet kandidata i ovo je sve zaista vrlo uzbudljivo. Hvala. Gospodine Fortunato, izvolite, odgovorite. Ono što je središnje pitanje koje se ovdje postavlja jest suradnja. Jedni moraju učiti od drugih. Postoje različite figure, postoje europski ombudsman, različiti pučki pravobranitelji. Ono što im je <clears throat> zapravo zajednička crta je da su oni e, prijatelji građana kada se e, vodi istraga. A europski ombudsmen je taj jedan one stop shop za evropskog e, koji je evropski pravobranitelj. A s druge strane tu su i kontakti sa drugima koji vrše takvu dužnost u svijetu. E, pravobranitelj je onaj e, koji mijenja pravila igre i na taj način daje zadovoljštinu građanima. Jedni moraju učiti od drugih. Bilo bi zanimljivo primjerice govoriti na drugačiji način nego što se govorilo do sada. Naime, da Europski ombudsman mora biti model za sve pravobranitelje. Često učimo iz konkretnih primjera o tome koje ovlasti e, mogu biti u rukama jednog pravobranitelja koji će dati zadovoljštinu građaninu. Gledamo dakle modalitete institucije koje uvijek mora jamčiti neovisnost i mora imati mogućnosti riješiti na probleme na konkretan način. U protivnom dobit ćemo i stvoriti osjećaj nemoći. Dakle, građanin će misliti da se njegov problem ne može riješiti. A to je temeljna stvar u suradnji među pravobraniteljima i njih i ombudsmena i jedan mora učiti od drugih. Puno hvala. A sada e, koordinatorica e, e, socijalista, gospođa Kristina Maestra. Hvala vam gospodine Fortunato što ste došli na ovaj sastanak i hvala vam što na vašim uvodnim riječima. E, saslušala sam ono što ste rekli. E, dobili smo također i vaš životopis e, iz kojeg smo puno naučili. Uloga koju ste igrali u vašoj državi članici vrlo je zanimljiv. I vi ste nam ukazali koliko je značajno i kako treba ojačati ulogu ombudsmena, ali smatram da su građani tu u oni koji moraju biti na prvom mjestu i vi ste i to sami rekli. Sve ovo treba raditi na dobrobit građana. Da, mislim zaista da se slažemo da je vrlo važno da građani postaju svjesni koju ulogu ima Europski ombudsmen. Pa vas želim pitati na koji način ćete vi širiti upravo e, tu poruku? Kako ćete građanima reći da e, postoji europski ombudsman? A isto tako govorite o suradnji među pojedinim europskim institucijama. Ona je važna, to je točno. Zanima me na koji način ćete vi napredovati na tom planu kako bi građani se osjetili bližim europskom ombudsmenu i shvatili e, što e, znači ta institucija. Izvolite gospodine Fortunato. Kako se definira jedan pravobranitelj? To je prijatelj građanina koji je u mogućnosti da, se jednu, da riješi jednu poteškoću. Ombudsmenu se ide kao da se ide u bolnicu primjerice. Jer e, ide se njemu zato što postoji problem, a rad takvog jednog omucmena ili pravobranitelja je da se u jednom konkretnom slučaju problem riješio, ali iznad svega da se na temelju toga afirmiralo nova pravila građanskog ponašanja. Dakle, nismo samo dali zadovoljštinu onome koji je tužbu pokrenuo, već smo jednom zauvijek eliminirali mogućnost sličnog nefunkcioniranja javne uprave. Dakle, ako rezultati postoje, treba ih obznaniti. Potrebne su e, reklame u smislu kongresa, treba o tome pisati na internetu, ali iznad svega treba te rezultate predstaviti i javnom mnjenju. I jednostavno treba pokazati da postoji drugačiji odnos između ombudsmena i građanina. I zato ja mislim da su pravobranitelji oni koji u situacijama kojim sam ranije opisao vrlo bitni i e, zato sam i rekao koliko je važna uloga samih zastupnika kada postoje problemi na koje se nije dalo zadovoljavajući odgovor. A sada klub zastupnika Renew. Hvala vam na odgovorima. Prije ovog sastanka održali smo sastanak koordinatora našeg odbora i ponovno smo raspravljali o tome kako postoji e, zemljopisna neravnoteža u pogledu svih pritužbi. Primjerice, iz svibnja 2019. imamo podatke Eurobarometra koji pokazuju da e, u različitim državama članicama građani različito gledaju na ljudska prava. Primjerice, postoji li etnička diskriminacija u vašoj državi? Postavljeno je to pitanje i oko 70% ljudi u Nizozemskoj vjeruje da se suočavaju sa velikim problemom u tom pogledu, ali u Latviji je taj problem doista stvaran, a tamo je samo 20% ispitanika reklo da je to za njih problem. Dakle, etnička diskriminacija. Koje je po vama rješenje da se bolje dopere do ljudi kako bi se podigla razina svijesti o tome što su točno ljudska prava i kako se građani mogu obraniti, kako se mogu zauzeti za sva prava. I kako postići bolju ravnotežu među zemljama. Neke države e, imaju izuzetno aktivno građanstvo i nevladine udruge, a u drugim državama pak e, Nedostaje takve aktivnosti, neću ih sada imenovati, ali one svakako postoje. Što vi mislite o tome? Borba protiv diskriminacije. a ciascuno la protiv diskriminacija je zaista vrlo važna kako bi osoba mogla govoriti o svojim problemima, a ombudsman ih brani bez obzira gdje one postoje. Ono što je vrlo važno je da ljudi eh, shvate da postoji taj koncept gdje se brane prava. A prvi koji ta prava brani treba biti sam građanin koji ne smije podnositi niti da njega diskriminiraju, niti bilo koga drugoga. A europski ombudsman je vrhunska e, ustanova koji treba promicati pravdu. Europski ombudsman bori se protiv diskriminacija i na taj način promiče pravosuđe. Hvala, gospođa Oken. Pomalo sam iznenađena jer ste prethodne obudmane okrivili zato što nisu riješili probleme za koje zapravo nisu nadležni jer oni nisu zakonodavci. Dakle, loši zakoni su zapravo e, naša krivica. Samo sam vas htjela podsjetiti da E, europski ombudsman ne može biti odgovoran za probleme za koje su odgovorni e, nacionalni pravobranitelji, jer mi se ovdje bavimo europskim zakonima. Imam jedno konkretno pitanje za vas. Jako ste kritični prema prethodnom ombudsmanu i načinu na koji se Emily bavila e, izvješćima na vlastitu inicijativu ta izvješća su propisana ugovorima i zanima me kako biste vi iskoristili e, to pravo na objavljivanje izvješća na vlastitu inicijativu. Dakle, kako biste vi iskoristili e, to pravo, tu mogućnost koju vam pružaju ugovori? Ehm, Hvala na ovom pitanju jer to je zapravo od temeljne važnosti. Ja poštujem rad sadašnje europske omucmenice gospođe Emilio Rajli. Međutim, ipak se moram pozabaviti konkretnim rezultatima. Provedene su tri kampanje a sve te tri e, kampanje zapravo bile bez konkretnih rezultata, što stvara osjećaj nemoći i frustracije. Zato što europski ombudsman Emil O'Reilly je govorila o bivšem e, predsjedniku komisije Barozu. Ona je postavila pitanje, ali stvari se nisu promijenile. E, gospođa O'Reilly govorila o Selmajeru. Dakle, glavni tajnik Europske komisije, o njemu se raspravljalo, a o tome je radio i Europski parlament, ali se stvari nisu promijenile. Gospođa Rajli govorila je također i o Mariju Dragiju, predsjedniku Europske središnje banke, ali se ništa nije promijenilo. Ja e, priznajem da u mnogim od tih aspekata europski ombudsman se treba time baviti. Dakle, ne raspravljamo o tome jesu li to bile e, ispravne ili neispravne bitke, ali po čemu procjenjujete nečiji rad? Po uspjehu, po konkretnim rezultatima. Kao što sam ja jučer rekla, rekao da sam jučer u mojoj regiji uspio napraviti nešto za prava osoba s invaliditetom. Jer ja sam tu e, postigao rezultat. Ali e, Emily O'Reilly je u osnovi novinarka i ona je novinarka i provodi novinski tip istraga sa jako dobrim rezultatima u tom smislu, ali je istovremeno na taj način stvorila frustraciju kod europskog građanina. Naime, građani si kažu ako e, vi kao europski ombudsman ne postignete ništa, čemu služi ta institucija? E, dakle, ali imate pravo kada govorite koje su ovlasti i prema kojim zakonima radi europski ombudsman. Dakle, on mora provesti istragu i to dubinsku i zatim sa svim svojim ovlastima doći do konkretnih rezultata. Ne može samo ponavljati određene programe jer nije potrebno e, da imamo figuru koja će reći jednostavno samo ono što ne valja. Takvi koji to kažu imamo jako puno. Treba rješavati probleme građana. Hvala. Gospodin Zlotovski, ima riječ. Dobro jutro. Želim dobrodošli su gospodinu Fortunati i imam za njega tri pitanja. Prvo, s kojim, u kojim područjima se susrećete s najviše problema, pogotovo kada je riječ o transparentnosti donošenja odluka u europskim institucijama? Drugo, želite li više građanima približiti proces pripreme zakonodavnih akata u Europskoj uniji? I treće, smatrate li da, da je pregovarački proces trijaloga dovoljno transparentan za europske građane i ako nije, kako to namjeravate promijeniti? Hvala. Il mediatore... Europski ombudsman jamac je transparentnosti. Osim u vrlo pojedinim slučajevima kada se treba štititi vrijednost jednog podatka, tu se procjenjuje rad cijele europske javne uprave koja mora biti transparentna. Kao pučki pravobranitelj često se bavim pristupom zakonskim propisima, odnosno pristupom različitim potvrdama koje javna uprava ne izdaje. Puno puta nisu samo evropski građani ti koji ostaju u mraku, već i eurozastupnici također često ostaju u mraku. Naime, mi europski građani biramo vas kao e, one koje je narod izabrao, ali Europska eh, javna uprava nije podložna transparentnosti. Primjerice u europskim agencijama o kojima se jako puno, eh, jako malo zna i često ne rade na transparentan način. Prema tome trebalo bi koristiti instrumente europskog ombudsmena i jasno reći kako se e, može dati pristupa i kako se može u postupku dati rezultate, ali također treba europskim građanima objasniti kako i što mogu tražiti i kakvu transparentnost mogu tražiti. Gospodin, gospodin iz eh, kluba zastupnika GUE nije ovdje. Gospodin Vince iz EPP-a ima riječ. Hvala. Hvala vam na izlaganju koje je bilo poprilično tehničko. Razgovarajmo sada o području koje je važno za ovaj odbor, jer mi pružamo potporu ne samo onima koji podnose, podnose predstavke, već i želimo e, participativnu demokraciju, dakle inicijativu građana. Postoji nova uredba koja će stupiti na snagu od 1. siječnja. Ured ombudsmena igra važnu ulogu kada je riječ o uklanjanju administrativnih prepreka i u Europskoj komisiji koja je po vama uloga ombudsmena, kako on pruža potporu građanskim inicijativama i kako možete e, bolje doprinijeti i bolje pružiti podršku građanima. Mislim da sam mojim svakodnevnim radom eh, pridonio participacije. U Italiji primjerice se traži eh, da građani eh, pristupaju, da imaju pristup svemu što je vezano za prirodu. Naime, u Italiji postoji posebna udruga, odnosno poseban odio za šume i parkove. I ja sam zatražio da građani moraju imati pristupa donošenju mišljenja i sudjelovanju o svemu onome što je vezano za okoliš. Ja sam taj koji je to isposlovao i, na primjer, neke općine nisu imale e, pravo na sudjelovanje građana i ja sam se njima obratio i ja sam uložio tužbu kao pučki pravobranitelj i oni su to promijenili. Jer često određeni birokrati i upravitelji se odupiru tome da građanin ulazi u javni život. A ja sam rekao, otvorite vrata građanima. I kao pučki pravobranitelj sam u općini Sasano e, zatražio jako napredni no pravilo o sudjelovanju u aktivnostima građana gdje se svaki građanin e, može znati kako situacije funkcioniraju i to prolazi e, kroz e, rad jednog povjerenstva koji to analizira. Dakle, pravilnik je usvojio pučki pravobranitelj zato što općina nije mogla to sama donijeti. I tako sa primijenila talijansko pravo koje bi se moglo primjenjivati i na europskoj razini. Traži se naime sudjelovanje građana, a također e, se traže da se održavaju sastanci općinskog vijeća koji će biti otvoren ne samo za vijećnike, već i za predstavnike naroda. To nije samo načelo, već je pravilo koje se već primjenjuje i to bi mogao poslužiti jednostavno kao nešto što će ukazivati kako se otvaraju vrata građanima. A sada iz kluba SID čuti ćemo pitanje gospodina Ameliksa. Hvala vam Hvala gospodinu Fortunati na dolasku. Društvo prati aktivnosti javnog sektora i kao europski ombudsman vi imate ulogu istražiti sve navode o nepravilnostima u postupanju institucija Europske unije te pogledati probleme u samom sustavu. S obzirom na nedostatak povjerenja među europskim građanima, nepovjerenja prema europskim institucijama. Koji je vaš plan? Kako planirate smanjiti taj jaz između e, građana i pogotovo Europskog parlamenta? È lo strumento del Parlamento affinché il cittadino possa... Instrument parlamenta je taj da građanin može imati dijalog s institucijama, a definicija ombudsmena je ona iz 1909. E, kada e, se e, ta institucija pojavila u Švedskoj i to znači onaj koji brani prava i daje na taj način glas građaninu koji često taj glas nema. Građanin često kaže E, stvari koje su ispravne, ali nema kapacite da se njegov glas čuje. I jednostavno e, pravobranitelj je taj koji služi kao glasnogovornik, kao megafon za glas građanina. E, u Europi važna je stvar koja je odnos između građanina koji je birač i izabranih predstavnika. Jer građanin glasa i onda nema ništa do sljedećih izbora. A europski ombudsman je taj koji stalno podsjeća e, da su sve e, institucije napravljene da budu na službu građana. Gospodin Muller, hvala vam lijepa. Europski ombudsman izvršava svoje dužnosti i u tome je u potpunosti neovisan, ali blisko surađuje s Europskim parlamentom. U jednom od prethodnih odgovora rekli ste da europskim institucijama i administraciji nedostaje transparentnost. U većini slučajeva kojima se bavi ombudsman, uključena je komisija, ali i parlament se često optužuje za brojne manjkavosti. koja je vaša dužnost? E, kako, smatra, kako mislite da bi se trebali provesti istragu kako biste uklonili sve te moguće manjkavosti? Vi sjete i reprezentanti mi glasamo za eurosastupnike. Vi ste predstavnici naroda. I e, sve što se događa u ovom parlamentu je na službu vama da vi možete ostvariti vaš zadatak kao predstavnici građana. Prema tome svaki izbor, bilo kakav manjak funkcioniranja, ne loše funkcioniranje, gleda se kroz tu perspektivu. Vi ste dakle predstavnici europskih građana i morate, e, morate ako uspijete dakle da europske institucije budu na službu građana, onda ćemo uspjeti stvoriti povjerenje kod građana. Ali ako često imate problema kao zastupnici, jedino što možete napraviti jest e, da imate zavezane ruke kroz to što možete jedino postaviti pitanje, onda je e, to problem da se čuje glas europskih građana. Prema tome, kada vi govorite o nekim pitanjima, to se treba smatrati pritužbom pred europskim ombudsmenom. I e, tako što treba u potpunosti istražiti. Hvala. Vrlo sam zadovoljna gledajući vaš životopis vidim e, da je tijekom posljednjih nekoliko godina dano mnogo prijedloga. Zanima me kad je riječ o europskim institucijama kako biste u, u buduće željeli primjenjivati pravila koja se odnose na te institucije? Da li biste voljeli proširiti okvir koji postoji ili biste se držali slova zakona, a moje drugo pitanje se odnosi na ljude s invaliditetom. Danas je svjetski dan e, za osobe s invaliditetom, pa je dobar trenutak za postavljanje tog pitanja. Nažalost, već dugo vremena su ljudi s invaliditetom postavljali vrlo malo zahtjeva ombudsmenu a mislim da je jedan od razloga taj što im je to teško dostupno. Dakle, pitam vas kako biste vi to riješili u budućnosti? Hvala. Hvala. E, prva pitanja odnose se na ovlasti Europskog ombudsmena i na temelju sadašnjeg e, europskih propisa moglo bi se već riješiti dobar broj pitanja. Naime, sadašnje e, uredba predviđa određene ovlasti i te se ovlasti moraju provesti do kraja. I isto tako, prvo je kako postići konkretne rezultate u određenom slučaju. Onda se mogu različite druge mogućnosti istražiti. I Evropski ombudsman mogao bi se e, mogao bi zamijeniti, nadomjestiti u odnosima prema europskim institucijama i birokracijama znači sam rješavati pitanje, a da se nije potrebno pritom ići pravosudnim putem. Dakle, građani koji nemaju mogućnosti niti sredstva bi na taj način mogli riješiti dosta stvari. A nakon toga postoje i osobe s invaliditetom i često propisim e, propisi im stvari omogućuju, ali e, se jednostavno tako što ne događa. Osobno sam uklonio arhitektonske barijere e, koje su sprečavale pristupačnost osobama s invaliditetom. Ja sam tako postupio i dakle, Europski ombudsman omogućit će ostvarivanje tih prava, prava tih građana. A sada smo ušli u e, fazu kad pitanja mogu trajati samo jednu minutu. Još jednom e, kolega Americ iz e, socijalista i demokrata. Da bismo bolje shvatili vaša mišljenja, postavio bih jedno pitanje koje je dosta jednostavno, ali važno uloga ombudsmana je dosta široka koje konkretne ciljeve želite postići za vrijeme svog mandata i e, sa koja tri glavna područja se želite baviti? Glavna stvar je da javna uprava radi brže, ljubaznije i na humaniji način. Mora biti učinkovitija i e, mora biti pravednije. A ombudsman mora odgovoriti na jednostavno pitanje je li javna uprava postala brža, učinkovitija i humanija. I kroz e, tu prizmu mora gledati na svaki konkretni slučaj kako se neke stvari ne bi nikada više ponovile. Program bi dakle bio taj da građanin shvati da je javna uprava njemu na usluzi. Jer mi, ljudska bića, često prolazimo kroz nešto prilično čudno. Stvaramo različite službe od općine, regije i tako dalje i onda one jednostavno više nisu ne osjećamo kao svoje. A pravobranitelj je taj koji predstavlja sponu između građanina i javne uprave, koji bi, javnu upravu koju bismo trebalo osjećati kao svoju. Dakle, treba Europski ombudsman postići taj kvalitativni pomak. Hvala gospodine Fortunato što ste došli. Imam dva pitanja. Prvo, vi ste optužili e, gospođu Reli da nije aktivno promicala svoj položaj i da je to rezultiralo malim brojem predstavki. Koliko ste vi imali predstavki kao regionalni pravobranitelj i kako ste vi promicali e, svoj rad? A drugo pitanje se odnosi na transparentnost. E, rekli ste da Europski parlament i institucije moraju biti transparentni, ali ako vijeće odbaci nešto, onda ono odbaci. Mi ne možemo utjecati na to. Dakle, da li vi doista shvaćate na koji način se donose odluke na razini Europske unije? E, mi ne možemo utjecati na odluke vijeća. Le domande sono due. Riguardo... Tu ima dva pitanja. Što se prvog pitanja tiče, bavim se na tisućama pritužbi, iako se zadužen samo za jednu regiju. A Evropska unija e, koja ima e, toliko država članica dobivati 900 pridužbi je stvarno premaleno. Mi u regiji Kampanija e, primamo 4000 takvih pritužbi godišnje. A što se tiče zastupnika, ja tvrdim da e, e, ombudsman mora biti i pravobranitelj zastupnika jer neke stvari jednostavno e, izbjegnu i vama zbog različi... Nije moguće da vi ne možete intervenirati niti putem agencija, niti putem drugih načina. A e, europski ombudsman bi vama trebao pomagati da vršite svoju dužnost. Ja sam pročitao pitanja zastupnika koje se često odnose na loše funkcioniranje javne uprave, a vi dobivate e, premalo pravih odgovora u tom smislu. A ako Europski obucen tretira vaša pitanja kao pritužbe, zapravo dovodi do mogućnosti da se ta stvar riješi. U protivnom stvorit će se frustracija. Jer e, ako se postavi pitanje, a odgovor je negativan, onda zapravo je to loša reklama za institucije. A to nije ni na dobrobit ni na koga. Mikrofon ne radi. Oprostite. Pažljivo sam slušao sve što ste rekli, a pročitao sam i vašu e, životopis i životopis drugih kandidata. Europski parlament mora izabrati kandidata koji će na najbolji način jamčiti neovisnost institucije Europskog ombudsmena. Mi kao zastupnici ne moramo kada budemo glasali u Strasburu odlučiti može li Europski e, ombudsmen zastupati ove ili one interese, već da je to osoba koja zastupa interese građana. U svjetlu ovoga što ste rekli, pitao bih vas, smatrate li da imate upravo te kompetencije? I možete li nam reći e, zašto su one dobre e, za ispunjavanje programa kojeg ste nam izložili i odgovarajući na pitanja kolega? Dakle, e, zašto bismo mi glasali za vas a ne za druge kandidate. U čemu se vi to izdvajate u odnosu na druge kandidate? Potrebno je za ovo mjesto imati dobro poznavanje prava zato što se stalno barata pravnim propisima. Ombudsman mora braniti interese građana, ali isto tako imam ovlasti i saznanja o tome kako treba mijenjati neke pravne propise, jer osoba koja je na odgovarajući način spre, e, ima pravne znanje, dakle, e, treba pomoći građaninu da riješi pravna pitanja. Dakle, to nije sudac. Ja sam rekao jednostavno da e, građanin e, e, se, se vrati osmih na lice. I biste li vi na jednostavno rečeno tražili da liječi netko ko nije liječnik? Dakle, osobe koje imaju dobru volju ne mogu dati konkretne rezultate koje može dati ombudsman ako primjenjuje norme i e, u svakom postupku i treba riješiti pitanje. On mora poznavati tehnike, metode i mogućnosti da se neki slučaj uspješno riješi. Hvala. Ne vidim kolegu Makartija, a ne, ne vidim ni kolegu ni nikada dakle izgleda da nema dodatnih pitanja. Da li se netko želi spontano javiti za riječ? Čini se da ne. Pa gospodinu Fortunatu dajemo tri minute da zaključi svoje izlaganje. Nada svih nas je da Europom vlada pravda i e, da imamo građane e, na koje će biti kompetentan e, i mi se svi moramo osjetiti evropljanima i osjetiti i Europsku javnu upravu kao upravu koja je na službi građana. A vi, eurozastupnici, morate izabrati na temelju životopisa i e, morate uzeti u obzir upravo taj element neovisnosti koju pravobranitelj treba imati. Ne može se e, prihvatiti e, ombudsman koji je član upravo odbora multinacionalne tvrtke. To nije nezakonita aktivnost, ali to ta osoba ne može obnašati dužnost ombudsmena. Europski ombudsman pet će godina obnašati dužnost gdje će svaki gdje se moći definirati također i odnos između parlamenta i europskih građana. Europski ombudsman je instrument koji je e, najbolji e, kako biste vi kao zastupnici u parlamentu mogli kreirati rješavati probleme za pravedniju Europu. Hvala vam što ste došli, gospodine Fortunato. Odbor za predstavke je uvijek na službi građana, kao što ste i vi naglasili. Nekoliko zastupnika će sudjelovati u sljedećem saslušanju koje će početi otprilike u 11.25 pa imamo desetak minuta pauze koja nam je itekako potrebna. Hvala. Bueno, continuamos, continuo en español. Nastavljamo s radom. Govorit ću sada španjolski. Sada prelazimo na drugu kandidatkinju. Idemo abecednim redom. Dakle, sljedeći kandidat je gospođa Julia Lafranc. Kojim jezikom želite govoriti? U redu. Dakle, počnimo s vašim izlaganjem. Imate deset minuta. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, hvala vam što ste mi dali ovu mogućnost da izložim svoje ideje o Europskom ombudsmanu. Tijekom cijelog svog života ljudska prava, dostojanstvo i vladavina prava meni su iznimno važni. Rođena sam i odgojenom u Estoniji za vrijeme sovjetskog režima, pa sam doživjela što znači e, postići slobodu, a onda se pridružiti Europskoj uniji. Kad je Estonija postala neovisna, mogla sam studirati i živjeti u inozemstvu. Studirala sam pravo u Njemačkoj, živjela sam u Francuskoj i naučila nekoliko jezika. Moje troje djece su Estonci i Francuzi. Ja sam savršen primjer onoga što je Europska unija donijela generaciji Erasmusa. Ja sam evropljanka. Ali nisam zaboravila svoje korijene. Moji korijeni su na malom ribarskom otoku u Estoniji, a e, stanovnici tog otoka me sada gledaju i pitaju se što je to ombudsman evropski, što radi. Ja ću njima reći kako ja to vidim? Ja ću im objasniti da ako oni imaju problema s europskom upravom, e, Europski ombudsman je tu da im pomogne, da imaju temeljno pravo e, žaliti se Europskom ombudsmanu i da je Europski ombudsman čuvar dobre uprave i branitelj temeljnih prava. Evropski ombudsman ne treba duplicirati politički rad Europskog parlamenta i njegovih odbora. Ne treba duplicirati rad organizacija koje se bavi ljudskim pravima i institucijama za ljudska prava. Evropski pravobranitelj, odnosno ombudsman, nije sud Europski ombudsman se ne smije rukovoditi političkim eh, instinktima. Mora temeljiti svoj rad na dobrom poznavanju prava i na dobrom smislu za pravednost. I upravo to ću vam pružiti. Ja sam po zanimanju pravnica radim već više od 15 godina kao sutkinja. E, bila sam e, u Vrhovnom sudu Estoniju, a, a sada u Strasburu u Europskom sudu za ljudska prava, koji se naziva Savješću Europe. Presuđujem o predmetima koji se bave raznim pitanjima od e, poljoprivrede do terorizma, od, od utakmice djece do ljudskih prava. Ja odlučujem u pitanjima života i smrti. Znam e, koje su pritužbe i problemi ljudi. Znam to temeljito, ali poznata mi je i administracija koju poznajem iznutra, jer ja sam u Estoniji bila e, na e, dužnosti, e, bila sam službenik državni. Poznajem sva pitanja uprave, a isto tako sam bila i profesorica europskog prava na sveučilištu u Tartu, pa dobro poznajem europsko pravo međunarodne e, strukovne udruge su mi e, dale, e, dale sigurnost koja mi je potrebna da se bavim tim pitanjima, a poštujem i snagu europske politike, no nikada nisam bila članica nijedne konkretne političke stranke. Jako je važno da europski ombudsman bude neovisan i nepristran i da zadobije poštovanje evropskih građana i institucija. Ali sada znate sve o meni, no zašto se danas kandidiram? Danas se kandidiram za europskog ombudsmana jer doista vjerujem u veliki potencijal što ombudsman može dobro učiniti za građane jer znam koje su snage te institucije, ali i koji su problemi. Ja bih željela graditi na snagama i rješavati probleme. Temeljni problem je možda taj da institucije Europske unije E, i građani su izgubili povjerenje u europskog ombudsmana zato što se preporuke E, ombudsmena u Europi više ne temelje na pravu, a institucije u nekim važnim slučajevima nisu prihvatile preporuke ombudsmena. Daću vam samo jedan primjer, a on se odnosi na rashode zastupnika u Europskom parlamentu ovaj dom je kritizirao europskog ombudsmana što je iznio stvari u javnost prije nego što je čuo gledišta europskog parlamenta jako je bitno pravedno suđenje također vidimo da se smanjuje broj preporuka e, ombudsmena i znam i statistike da premda imamo više od 500 milijuna europskih građana u Europskoj uniji, prima se samo oko 2000 pritužbi u uredu europskog ombudsmena svake godine. Ja sam razgovarala sa dva bivša europska ombudsmena koji su izvor nadahnuća za moju kandidaturu i razgovarala razgovarala sam sa mnogim nacionalnim pravobraniteljima, uključujući i glavnog tajnika e, Međunarodnog instituta za pučke pravobranitelje. Mnogi pravobranitelji su bili suci, mnogi su pravnici. Ja imam viziju, a to je e, pružiti najbolju uslugu građanima Europe i ja ću se bazirati na dva stupa prvo e, visoko e, pravno znanje, a drugo osjećaj za pravdu i humani pristup. Imam konkretan plan kako to postići i ja sam vam pripremila svoj akcijski plan za danas. Nažalost, nemam vremena ulaziti u detalje, ali mogu naglasiti pet važnih stvari. Prvo su e, pritužbe, predstavke Europski e, ombudsman mora istražiti svaku pritužbu, svaku mora ozbiljno shvatiti jer svaka predstavka pokazuje da nešto u Europi ne funkcionira i svaki mora biti ravnopravan. Također ću paziti da zaštita ranjivih osoba kao što su stariji ljudi, djeca, manjine, e, tražitelji azila i izbjeg izbjeglice koje žive na teritoriju Europske unije te osobe s invaliditetom, a usput želim spomenuti da je danas Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Dakle, pazit ću da se prava svih njih poštuju. A drugi važan zadatak Europskog ombudsmena su istrage na vlastitu inicijativu. Ja ću to koristiti mudro u korist građana, a moja prva istraga na vlastitu inicijativu mogla bi se odnositi na korištenje tehnologija i digitalizacije u europskoj upravi kako bih e, sagledala kako se to usklađuje sa pravima građana i etičkim načelima. Također ću ispitati e, kako e, sudjeluju osobe s invaliditetom u zakonodavnim inicijativama. I na, kao treće, ja ću na taj način aktivno sudjelovati sudjelovati u javnim e, konzultacijama e, koje se odnose na e, prava građana, a isto tako ću aktivno sudjelovati i u radu Europskog parlamenta kako bi se kodificiralo proceduralno pravo Europske uprave. Dakle, to će biti dizajnirana dobra administracija. Četvrto, želim učinkovit i transparentan pristup e, uredu ombudsmana za sve građane. Nema javni, e, javnog registra dokumenata u tijelu koje promiče transparentnost. Ja ću to učiniti. Kad je riječ o transparentnosti, radit ću na tim pitanjima i zajedno sa nacionalnim e, pravobraniteljima. Mislim da je važno za nas osnažiti kulturu otvorene uprave. To me dovodi do pete točke, a to je koordinacija i suradnja s Europskim parlamentom, osobito odborom za predstavke, ali i s drugim odborima i da uspostavim trajne kanale suradnje sa nacionalnim pučkim pravobraniteljima kako bih s njima radila na primjer na pitanjima zaštita zviždača. Biću pravi vođa sa empatijom i Ured pravobranitelja će raditi učinkovito i na vidljiv način sa stvarnim rezultatima. Danas u Europi su građani suočeni sa nizom izazova. E, potrebno je e, da njihova prava budu zaštićena i da žive pod vladavinom prava. E, ja sam sa vama zastupnicama imala vrlo inspirativne rasprave. Vidim da razne političke strane stranke daju e, podršku e, da je vrijeme da ponovo pravnica bude europski ombudsman kao što je bilo e, kad je ta institucija ustanovljena. Ja ću biti glas građana Europe i ja ću svoje znanje i svoju energiju staviti njima na službu. A sada prvo EPP, dakle riječ ima Aksel Bos. Hvala. Hvala gospođo Lafranc na vašem izlaganju. Biću kratak ali bio bih zahvalan e, kad bih čuo nešto više o vašem akcijskom planu, malo više detalja koji su za mene važni i onda imam dodatno pitanje, a to je s kojim ste se predmetima bavili u Europskom e, sudu. Možete li reći nešto više o tome? Puno hvala, pa akcijski plan je vrlo konkretan. Ono što želim naglasiti jeste sljedeće. Treba približiti ombudsmena građanima kako bi pristup građanima bio jednostavniji. Također, paziti da suvremena tehnologija bude bolje korištena. Multikulturni i lingvistički aspekti se trebaju uzeti u obzir. Ombudsman bi možda mogao uživo razgovarati s građanima online Zatim tu su nacionalni pučki pravobranitelji. Možda bi se tu mogla poboljšati razmjena, na primjer s nekim izaslanim e, osobama. Ja sam spomenula i predstavke građana ali ono što želim naglasiti je da agencije koje se bave građanskim pravima i ljudskim pravima treba ih posjetiti. A kad je riječ o predmetima kojima sam se bavila u Europskom sudu, imala sam oko tisuću neriješenih slučajeva kada sam došla, ali spomenula bih dva najvažnija Prvo se odnosilo o uzimanju talaca u Rusiji. Trebalo je priznati da vlasti koje su upotrijebile silu da oslobode taoce E, da je to predstavljalo u stvari kršenje Europske konvencije o ljudskim pravima. Mnogi ljudi koji su izgubili svoju djecu u tom terorističkom činu su bili nazočni e, na ročištu i kada smo pročitali presudu, onda su E, onda je strana koja je tužila rekla da su konačno postigli pravdu. Netko je rekao da je to bilo nezakonito. Dakle, to je bio predmet protiv Rusije. Zatim je bio predmet koji se odnosio na govor mržnje i slobodu govora e, protiv Estonije i tu sam sudjelovala E, to je e, temelj, e, temelj slobode govora da ne možete koristiti govor mržnje. Hvala, a sada za SID gospodin Ameriks. Hvala. Vaš govor je bio vrlo Hmm, opsežan, ali bih postavio isto pitanje koje sam postavio prethodnom kandidatu. Uloga ombudsmana e, je e, šira od samog pravnog posrednika. Dakle, e, koje konkretne ciljeve želite postići za vrijeme svog mandata i koja su tri glavna područja rada kojima biste se bavili? Hvala na pitanja. Biću jasna. Kada je riječ o pravu u kontekstu europskog ombudsmana, to je kao kad počnete trčati. Da biste sudjelovali u utrci, ako želite doći do kraja, morati startati sa dobrog položaja. Dakle, pravo i pravni aspekti su jako važno polazište, su temelj, a onda dok trčite morate imati i osjećaj empatije, sučuti, eh, osjećaj za pravdu i veliku viziju. Ja želim europskog ombudsmana približiti europskim građanima. Upravo to je srž svega, da građani i institucije vjeruju, imaju povjerenja u ombudsmena. Isto tako pomoći institucijama da imaju dobru upravu, da se uprava poboljša. Dakle, to je moj prvi cilj. Da bi se taj cilj postigao, Europski ombudsman mora izaći iz briselskog e, e, mjehura i surađivati sa ombudsmana u nacionalnim e, u državama članicama. Dakle, treći važan aspekt je vrlo fascinantan, a to je nešto što nadilazi e, pritužbe, dakle na temelju e, pritužbi koje dolaze i analitičkog rada vidjeti koje su mogućnosti intervencije na vlastitu inicijativu, e, pri tome ponovo stavljajući građane u središtu svih, sveg djelovanja. Ja ću odlučivati o pritužbama, e, pazit ću da institucije prihvate pritužbe, pokrenut ću istrage na vlastitu administraciju e, kako bi e, se došlo do dobre administracije. A također kad je riječ o opcionalnom protokolu E, konvencije e, pazit ću na prava osoba sa invaliditetom. Hvala za Renew, gospođa Müller. Hvala, gospođo Lafranc. Europski ombudsman u obavljanju svojih dužnosti je naravno neovisan i autonoman, no ipak je usko vezan uz Europski parlament. Vi ste jasno opisali e, svoj mandat i važnost koju pridajete neovisnosti. Hvala vam. Kad je riječ o vašem programu i vašem izlaganju, ja bih e, vas pitala nešto o vlastitim inicijativama koje Europski ombudsman može pokrenuti. Hoćete li vi e, kretati u vlastite istrage? Imate li neke prijedloge ili planove kako biste to učinili? Hvala. Ja mislim da je osnovna dužnost ombudsmana riješiti problem, no neke predstavke su takve da ona, onaj koji ih podnosi želi ostati anoniman. A, a za ljude koji dolaze iz područja izvan Europske unije imaju neka pitanja, na primjer o raznim agencijama ili fondovima tu treba postupati pažljivo. Potrebno je shvatiti e, kakve probleme ombudsman može istraživati na vlastitu inicijativu. No potrebna je učinkovitost, a to iziskuje duboku analizu istraživanja i aktivnu komunikaciju te dijalog sa drugim e, tijelima kako biste znali koji se prijedlozi mogu iznijeti na temelju europskog zakonodavstva. Ta suradnja s Europskim parlamentom, a osobito s odborom za predstavke, je jako važan jer ovaj odbor je dijelom europske mreže nacionalnih pučkih pravobranitelja i mi vidimo koliko problema ima na tom području kad je riječ o istragama na vlastitu inicijativu ja smatram da je uvijek potreban pristup dobroj upravi i da moraju postojati načini da se manjkavosti uklanjaju. Naravno da ne bih ulazila u ništa što ne ulazi u ovlasti ombudsmana jer bi to narušilo vjerodostojnost i reputaciju ombudsmana. jer neophodno je povjerenje građana i institucija u Ombudsmana. Ja sam već spomenula konkretne prijedloge, oni su svi sadržani u akcijskom planu. Hvala. Hvala i hvala na dolasku. Bila sam pomalo iznenađena kad ste rekli da nam je potreban pravnik, jer u statutu nigdje ne piše da ovu funkciju treba obnašati pravnik. Ja sam se u Danskoj 20. godina bavila poslom pravobraniteljice prije nego što sam došla ovamo. I u našim pravilima piše da to mora biti pravnik. Emily O'Reilly E, i dalje ima našu veliku podršku. Rekli ste da je to povezano s povjerenjem, ali ako ćete imati slučajeve u koje će prihvaćati institucije, onda ćete imati vremena i za puno drugih zadataka. Jer ima puno slučajeva koje je teško preuzeti i Za to treba uzeti u obzir nijanse. Ne znam na što ste mislili kada ste rekli da postoji jedna druga pravna osnova za rad pravobranitelja, odnosno obucmena. to me pomalo iznenadilo. Rekli ste da ćete e, biti više skloniji izvješćima na vlastitu inicijativu, ali primjerice 70% parlamenta je podržalo izvješće o Selmajeru i u našem godišnjem izvješću smo to potvrdili, ali zanima me. Dakle, to se temelji na pritužbama. Slučaj Selmajer, Barroso, to se sve temeljilo na pritužbama. Biste li preuzeli i takve predmete kao, pra, kao ombudsman ili biste se samo bavili izvješćima na vlastitu inicijativu koja vam, ja, vam dobre rezultate? Jeste li protiv izvješća o transparentnosti u vijeću? Zato će trebati puno vremena e, prije nego što se postignu rezultati. I parlament se konsultiralo kada je riječ o rashodima, jer to se već prije istraživalo. Hvala. E, trebalo bi mi najmanje desetak minuta da odgovorim na sva vaša pitanja, ali mogu to učiniti i u tri minute. Hvala vam, e, cijenjena zastupnice. Budimo jasni. To nije moja ideja. Ja nisam rekla da je sutkinja dobra za položaj ombudsmena. To je vaša ideja, jer to piše u statutu u članku šestom stavku drugom u kojemu piše da osobe koje se kvalificiraju za više polož, pravne položaje u svojoj zemlji se mogu automatski kandidirati i za funkciju europskog ombudsmena i ne moraju dokazati da su već prethodno obnažile funkciju pravobranitelja. To je dakle bila želja zakonodavca u trenutku kada je Europski parlament donio taj statut i to je tako zbog nepristranosti i neovisnosti i poštenog vođenja postupka, to je u samom DNK svih sudaca. To ne znači da ombudsman mora nužno biti netko tko je sudac, to sam rekla i u svojem govoru, i to ne znači da Dakle, Europski ombudsman uvijek mora biti sudac, ali ako imate kandidata koji je sudac, koji ima pravno znanje i ako je taj kandidat i osoba E, koja ima i sva druga iskustva potrebna za ombudsmena, onda mislim da je to jako dobra polazišna točka i da to treba svakako uzeti u obzir. Ja ću se naravno u tom smislu uvijek e, osloniti na vašu kolektivnu mudrost. Što se tiče izvješća na vlastitu, inicijativu, njih treba birati pomno. Europski ombudsmen ne treba prihvaćati pritužbe političkih skupina političkih grupa. Čim on to počne činiti, to znači da je na neki način se priklonio nekim političkim idejama. A svaka institucija, svako tijelo treba vjerovati europskom ombudsmenu. Ombudsmen se treba konzultirati sa institucijama prije nego što pokrene istragu na vlastitu inicijativu i provede je do kraja i upravo, upravo vam to mogu ponuditi. Dakle, doista mogu ponuditi poštovanje. To ne znači da nećete imati hrabrost, kao što je američka sutkinja Vrhovnog suda Ginsberg rekla. Imam hrabrost i uvjerenje napraviti stvari koje je teško napraviti, i također imam hrabrost i uvjerenje da druge nagovorim da mi se pridruže. Dakle, ombudsman mora govoriti istinu, ali temeljem e, dobrog pravnog znanja. Ja bih neke stvari drugačije napravila, ne bih komentirala konkretne predmete, ali bih svakako u početku, dakle, konzultirala se sa svim strankama i argumentaciju temeljila na argumentima koje mi ponude europske institucije. Dakle, ja bih pitala zašto se nešto može ili ne može napraviti. I očekivala bih odgovor, očekivala bih objašnjenje. Primjerice, ako se to ne može zbog zakonodavstva, onda se možemo obratiti Europskom parlamentu sa rezolucijom i preporukom i Europski parlament nam može pomoći. Europski ombudsman je poveznica između demokracije i vladavine prava. Hvala. Gospodin Zlatovski u ime kluba zastupnika ECR. Dobro jutro i dobrodošli. Imam nekoliko pitanja za vas koja se odnose na dva područja. Prvo područje je lobiranje u europskim institucijama. Smatrate li da pravila koja uređuju aktivnosti trećih strana, kako privatnih i tako i javnih, da su ta pravila dobra, ako ne, kako biste ih promijenili? I drugo pitanje, jer nisam dobio odgovor na to pitanje od prethodnog kandidata, smatrate li da, proces, da je proces pregovaranja o zakonodavnim aktima, takozvani trijalog, dovoljno transparentan za europske građane? I ako nije, kako se to može promijeniti? Hvala vam eh, na pitanju. Budimo jasni, kada je riječ o lobiranju, tu puno toga treba promijeniti, odnosno napraviti. Tu je važno imati transparentnost i odgovornost. I u tom smislu mogu reći da se priprema registar svih institucija kojima se odvija lobiranje i naravno Europski ombudsman će u tom smislu pratiti kako europske institucije obavljaju svoje administrativne zadatke, shvaćaju li ih ozbiljno i to uključuje i taj registar. To će se napraviti korak po korak kako bi se potakla otvorena administrativna kultura. A Europski ombudsman također može biti aktivan kada je riječ o postupcima kršenja pravila. Pojedinci dakle mogu tu nešto napraviti, vidjeti ili Europska komisija nešto poduzima i kako se ti postupci, da li se provode i ako se ne provode, koje je obrazloženje za to. Riječ je dakle o primjeni pravila prava u državama članicama. A kada je riječ o drugom dijelu vašeg pitanja, mislim da je važno i da se u trijalozima uzme u obzir uloga država članica. Važno je zajednički surađivati s pučkim pravobraniteljima. Europski ombudsman je tu kada je riječ o dobrom upravljanju ili lošem upravljanju u institucijama Europske unije, ali on svoje zadatke ne može obavljati sam pogotovo kada je riječ o zakonodavnim inicijativama i njihovim transparentnošću ili o transparentnošću u vijeću. Dakle, on to čini u suradnji s državama članicama, sa pučkim pravobraniteljima, kako bi postao svjestan kako točno izgledaju zakonodavne inicijative. Europski ombudsman može pratiti je li osiguran pristup dokumentaciji tijekom tih inicijativa ili nije. Hvala. Gospodin Đorđolis iz GUE nije ovdje. Počinjemo s drugim krugom. Tu imamo jednu minutu za pitanje, jednu minutu za odgovor. Hvala vam. EPP e je prvi. Hvala vam, predsjednice. Dobar dan, gospođo Lafranc. Mislim da ste nam dali doista jedan sveobuhvatan i detaljan e, uvid u vaše razmišljanje. Imam jedno pitanje. Ako se sjećate, dakle vi imate jako puno iskustva i zanima me kako će vam to pomoći u vašem radu. Primjerice, u programu ste naveli da se Europski ombudsman treba više pozabaviti temeljnim pravima. Kako ćete taj aspekt uključiti u svoj rad? Drugo, kada je reč o komunikaciji. O svojem programu naveli ste komunikaciju s institucijama. A što je pak s komunikacijom s javnošću? Budemo li bolje komunicirali s javnošću, onda će i više građana kontaktirati ombudsmena. Kako to namjeravate provesti u sklopu svojeg rada? Hvala vam. Na to pitanje odgovorit ću na estonskom i to u skladu sa načelom jezičnosti. Kao što sam navela u programu, temeljne slobode i temeljna prava neizostavan su dio rada europskog ombudsmana, iako to možda nije vidljivo. Postoji jako malo pritužbi od strane europskih građana, pritužbi koje su upućene europskom Ombudsmanu, a upravo je to povezano s vašim drugim pitanjem. To jest jedno ključno pitanje, a odgovor bi bio naravno da trebamo komunicirati s ljudima Europe, s europskim građanima. Što se tiče mog programa, možete vidjeti da sam zamislila da se u prvih pola godine mojeg mandata obave određeni e, posjeti, ako me i doista izaberete za europskog ombudsmena. Ti posjeti su dakle posjeti koje bi europski ombudsman proveo, posjetio bi pučke pravobranitelje, ali bi isto tako razgovarao sa građanima na terenu. Ja namjeravam iskoristiti i alat e, na internetu koji mi omogućuje razgovor s građanima. Upravo u tom smjeru želim e, odvesti funkciju Europskog ombudsmena. Gospodin Ameriks, hvala. Moje pitanje odnosi se na odnos između Europskog parlamenta i ombudsmena. Kao europski ombudsman vaša je uloga istraživati navode o nepravilnostima u postupanju institucija ili drugih tijela i proaktivno analizirati i druga pitanja. S obzirom na nedostatak povjerenja koje europski građani osjećaju prema europskim institucijama, koji je vaš plan? Kako planirati smanjiti jaz između europskih građana i Europskog parlamenta? Hvala vam, eh, uvaženi zastupniče, na pitanju. Vaše pitanje je povezano sa prethodnim pitanjem na koje sam dala odgovor. Europski ombudsman čini poveznicu između demokracije i vladavine prava, a suradnja s odborom za predstavnike Europskog parlamenta je važna jer vi možete zaprimiti predstavke od građana koje se odnose na primjenu prava u državama članicama. Za mene to je jedan e, kanal, poveznica, dakle između Europskog ombudsmena i odbora za predstavke. Jer imamo, dakle, godišnje izvješće, imamo i posebno izvješće, ali e, smatram da postoje i stalni kontakti. Važno je pružiti nepristranost i održavati redovne sastanke, jer vi ste dijelom e, europske mreže puških pravobranitelja kao odbor za predstavke. Dakle, taj odnos bi trebalo dodatno snažiti. Hvala lijepa. E, Klub zastupnika Renew Europe e, zaista se želi angažirati u konferenciji o budućnosti Europe i mislim da ta konferencija, na njoj trebaju biti i Europski parlament, i Europska komisija i e, europski građani. Rekli ste da Europski ombudsman igra značajnu ulogu po pitanju demokratizacije i rješavanju problema građana. Vi ste govorili o konkretnim reperkusijama za građane nakon rada ombudsmena. I zato me zanima kako ćete vi sudjelovati u konferenciji za budućnost Europe i na koji način ćete aktivno promicati sudjelovanje građana. E, hvala, evo dali ste mi mogućnost da govorim francuski, to je zaista e, e, jezik koji jako volim. Što se tiče e, budućnosti Europe kada je Žiskar Desten radio na tim pitanjima. Bila sam u eh, mlada djelatnica Ministarstva pravosuđa u Estoniji. Mi nismo bili tada zemlja članica Europske unije, ali smo bili zemlja koja se kandidirala za ulazak u Europsku uniju. U tom svojstvu smo kao pridruženi članovi mogli prisustovati tome. Sjećam se prvog evropskog ombudsmena koji je i pokrenuo članak 41. povelje. Ključan članak budući da on govori o dobrom upravljanju. Pozdravljam prije svega tu inicijativu i odmah moram reći da bih kao europski ombudsman rado sudjelovala u toj inicijativi. Zajedno možemo napraviti deklaraciju zajedno s nacionalnim pravobraniteljima ključno je saslušati i mišljenja nacionalnih pučkih pravobranitelja kako bismo imali jasnu i cjelovitu sliku onoga što je potrebno europskim građanima, dakle ne samo na razini Brisela i Strasbura. A isto tako vam hvala dakle na tom pitanju. Hvala. Gospođa Behumea. Hvala vam eh, lijepa, hvala vam gospođo Lafrank na dolasku i na izlaganju. Imam pitanje o lažnim vijestima i o negativnom učinku koje lažne vijesti imaju na demokraciju. To je jedan instrument kojim se koriste neprijatelji otvorene demokracije, dakle totalitarni i populistički režimi htjela sam pitati je li jedan od vaših prioriteta i borba protiv lažnih vijesti i kakvim se alatima namjeravate koristiti kako biste stali na kraj tom fenomenu i kako biste okončali negativni učinak na europske demokratske procese. Hvala vam uvažena zastupnice na pitanju. Već sam rekla da imam iskustvo kada je riječ o toj temi jer sam radila na Europskom sudu za ljudska prava. Tu temu treba doista shvatiti važno. Podsjećam vas na e, zadaću europskog ombudsmena, on treba osigurati dobru administraciju u europskim institucijama, a kada se pojave slučajevi govora mržnje, onda ombudsmen treba pogledati kako se administracija može iskoristiti za rješavanje takvih pitanja. Kad je riječ o širenju govora mržnje u državama članicama i širenju lažnih vijesti u državama članicama, onda je tu ponovno riječ o suradnji s pučkim pravobraniteljima. Hvala vam. Hvala vam. Gospođo Majestra ima riječ. Hvala vam, gospođo Lafrank, na izlaganju. Moje pitanje slično je kao i pitanje koje sam postavila prethodnom kandidatu. Znamo da postoji jedan jaz između europskih institucija i europskih građana. Vi ste spomenuli briselski mjehur, ja ga ne bih tako nazvala, ali rekla bih da svakako postoji jedna daljina između institucija i građana. Građane, građani moraju osjetiti da su institucije, da su institucije bliske. Spomenuli ste i e, internetski je alate koje namjeravate koristiti kako biste se približili europskim građanima. Je li to mjera koja će biti učinkovita? Smatrate li da će se njome možda dovesti u pitanje ozbiljnost eh, institucija i htjela sam također pitati jeste li osmislili neke druge mjere u tu svrhu. Dakle, kako bi građani e, vidjeli da su institucije pristupačne i da su zapravo na njihovoj strani. Hvala vam lijepa uvažena e, zastupnice na tom pitanju. Upravo nam to treba kako bismo osnažili povjerenje građana u europskog ombudsmana. Dakle, trebamo biti prisutni i na taj način pokazati da nam je stalo do građana. A jedna od mogućnosti jest da budemo pristupačni, da ih se ne bojimo, da se ne bojimo njihovih problema. Svi koji posjeduju dobro znanje i osjećaj za pravdu i humanost, teško je to učiniti dostupnim i prikazati na jedan jednostavan način, jednostavnim jezikom, a to treba učiniti. Također treba biti vidljiv ne samo kako bismo dospjeli na naslovnice ili bili prisutni u medijima, već zbog ozbiljnog rada koji se obavlja. Moj je plan objavljivati svaki tjedan najvažnije pritužbe o kojima su donesene odluke i to na svim jezicima Europske unije – Time namjeravam podići razinu svijesti o konkretnim predmetima i o radu koji se obavlja i naravno namjeravam posjetiti države članice. Gospođa Vanoka, Ždanovka. Hvala vam gospođo Lafranc na odgovorima. Ja imam jedno konkretno pitanje koje se tiče jednog slučaja neslaganja između parlamenta i vijeća. Riječ je o slučaju koji uključuje uredbu i pravila koja se odnose na dužnost ombudsmena. Taj dokument je u usvojio parlament, a Riječ je o tome da ombudsman ima pravo iznijeti preporuke i utvrditi da europske institucije e, ne primjenjuju presudu Europskog suda. Dakle, to piše u uredbi koju je donio Europski parlament. Međutim, pravna služba vijeća i komisije e, su uložili prigovor na to, a argument je bio sljedeći. Prema članku 228 ugovora o funkcioniranju Europske unije, ombudsman nema ovlasti provoditi istrage kada je riječ o lošem upravljanju i Europskom sudu i njegovoj pravosudnoj ulozi. Vijeće još nije dalo odgovor, ali pravne službe upravo to tvrde. Na čijoj ste vi strani? Na strani parlamenta ili na strani pravnih, e, pravne službe komisije i vijeća? S kim se slažete? Hvala vam na pitanju. Prvo želim čestitati Europskom parlamentu na inicijativi da se revidira statut Europskog ombudsmena, a to se nije napravilo nakon Lisabonskog sporazuma. To je jedna jako važna inicijativa i kada biste mi pokazali tu čast i izabrali me za europskog ombudsmena, ja bih bila vaš partner i sugovornik u tim reformama i izrazila bih svoje mišljenje o tome. Smatram da europski ombudsmen na raspolaganju ima druge načine e, kako može utjecati na europske institucije, a riječ je o jednom alatu koji se razlikuje od e, onoga što na raspolaganju ima Europski sud, dakle presude. Jer Europski ombudsman se treba pobrinuti da administracija e, provodi, da se pridržava dobrih načela. Europski ombudsman nije tu kako bi nadgledao izvršenje presuda. Zato postoje druge institucije, druga tijela. Ali ako Europska komisija želi pokrenuti postupak zbog kršenja pravila ili želi pokrenuti postupak jer se presude ne primjenjuju u državama članicama, onda Europski ombudsman treba doista utvrditi da se tu e, poštuju načela dobre administracije. Dakle, tu postoji uloga za ombudsmena, ali on se uvijek mora pridržavati, djelovati u okviru svojeg mandata. Međutim, ako dobro poznajete pravo i ako ga znate primijeniti, onda doista možete povećati e, svoje aktivnosti i povećati povjerenje građana u institucije. Um, Hvala. A sada gospodin Lokovski. Ne? gospodin Katjan Flore, ne vidim ga. Dakle, sad imamo spontana javljanja za riječ jer imamo vremena za to. Gospođa Evren i gospodin Kosa su se javili. A, oprostite, nisam vas vidjela. Oprostite, oprostite, da, da. Dakle, imate naravno vrijeme koje vam je dodijeljeno. Mikrofon je uključen. Ok. In una recente intervista lei ha apertamente criticato... Eh, in... U nedavnom intervju otvoreno ste kritizirali ehm, istrage koje je pokrenula sadašnja pravobraniteljica europske ombudsmene Emilio A ja sam smatrao da ona puno toga napravila za obranu građana i e, da se e, nešto... E, govorimo ovdje o temeljnim istragama koje je sadašnji ombudsmen napravio primjerice e, vezano za istraž, tome što je bivši predsjednik komisije Barozo postao e, djelatnik banke e, Goldman Sachs. I e, isto tako se radilo na pitanjima vezanima za Europsku središnju banku kao što je radila i na pitanju imenovana Martina Selmajra kao glavnog tajnika Europske komisije. Vi ste zapravo odlučili da ne nastavite raditi na tim pitanjima za slučaj da budete izabrani. Možete li mi to objasniti? Puno hvala na ovom pitanju. Moram pojasniti da sam se osvrnula na kritike u medijima, ali i u akademskim časopisima, a, nisam sama iznosila kritike. A i kao što sam već spomenula, e, nije važno samo što radite, nego kako to radite i na koji način čuvate nepristranost i neovisnost europskog ombudsmana. Jer ako evropske institucije budu poštivale odnosno ako ne poštuju ombudsmana, onda čemu služi uopće ta ustanova. Dakle, važno je da se poštuje postupak. Nije riječ o tome da se baca krivnja na konkretne osobe, već kako se može sustavno raditi i kao pravnica znam koji su pravni argumenti i što i kako mogu da kažem europskim institucijama kako da bolje rade. Ponekad se to može samo i uvjeravanjem, a ne e, putem javnih e, kritika i javnih e, obavijesti. Dakle, važan je dobar dijalog s institucijama i sa građanima, a riječ je o zaštiti prava građana nije riječ o ovoj ili onoj osobi. E, moji ribari u mom selu ne znaju te osobe o kojima je riječ, ali žele e, dobru i e, zdravu upravu na europskoj razini i institucije u koje mogu imati povjerenja. Hvala. Sada počinjemo s trećim krugom. Riječ je o spontanom javljanju za riječ. Dvije osobe su se javili, gospođa Evren, Evo prva, imate riječ. Hvala lijepa. Govorit ću francuski, znam gospođo Lafranke da je vaš francuski savršen i čestitam vam na tome. I oprostite što sam kasnila jer sam bila blokirana u vlaku. Prema Eurobarometru 45% europskih građana tvrde da ne poznaju kakva su im prava kao europskih građana, a također e, ne poznaju ulogu niti instituciju europskog ombudsmena. Neću se vraćati na to da smatraju da je Europa vrlo daleka, udaljena od njih i vrlo tehnokratska. Dakle, na koji način namjeravate povećati vidljivost i aktivnosti Europskog ombudsmena i drugo kako da bolje poznaju građani e, svoja prava i na koji način bi se na bolji način eh, mogli sačuvati prava evropskih građana. Vi ste govorili možda o tome da bi nacionalni pravobranitelji mogli biti upućeni u, eh, da rade u uredu europskog ombudsmena. Hvala lijepa. Odgovorila sam na velik broj ovih pitanja za vrijeme mog uvodnog izlaganja i za vrijeme eh, postavljanja pitanja vaših kolega. Današnji datum je 3. prosinca. E, to je značajan datum, ne mogu ići na dva mjesta e, istovremeno. A e, francuski pučki pravobranitelj danas organizira konferenciju o zviždačima. To je upravo primjer teme na koje europski ombudsman može surađivati s nacionalnim pravobraniteljima jer predviđeno je da nacionalne institucije o tome naravno moraju odlučivati države članice, ali nacionalni pravobranitelji mogu se baviti tim pitanjima. I to jest e, mogućnost e, gdje, e, koja se otvara za suradnju. Zajedno s nacionalnim medijatorima dakle, treba surađivati. Suradnja postoji, ali mislim da ona još nije u, ne postoji u opsegu u kojem bi mogla postojati. I e, mislim da Europa počinje u državama članicama. Odlaziti u države članice je vrlo važno i tamo e, susretati se s građanima. Mislim da je to vrlo bitno da europski ombudsman se približi europskim građanima. Gospodin Kosa. Odnosno, puno hvala. Ja sam pravnik. U potpunosti sam svjestan situacije i možda se ne bih složio s nekim od svojih kolega. jer biti pravnik nije ni prednost ni nedostatak, ali vi imate golemo iskustvo na području prava. Kako ćete koristiti to iskustvo kako bi europski ombudsman postao učinkovitiji i više vidljiv diljem Europske unije. Mnogi ljudi ne znaju za ombudsmena, na primjer ne znaju kako e, uložiti pritužbu, e, pa bih volio vidjeti što vi planirate u tom smislu. A moje drugo pitanje odnosi se na ljude s invaliditetom. Ja sam ovo pitanje već postavio i bivšem, odnosno prošlom, prethodnom kandidatu. Želim vas pitati nešto o vašem programu. Rekli ste da Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te provedba moraju biti predmet provjere. Kako ćete vi to provjeriti? Puno hvala. E, kad je riječ o prvom pitanju, konkretno imam plan da ljudi iz nacionalnih ureda pučkih pravobranitelja dolaze kao izaslani radnici u ured Europskog ombudsmana kako bi stekli iskustvo e, koje će ponijeti kad se vrate u svoj nacionalni ured a istovremeno će europski ombudsman vidjeti koji su problemi na nacionalnoj razini. Mislim da bi e, to trebalo e, istražiti. E, također je važan i jezik, dakle ljudi moraju platiti prevoditelja jer misle da to moraju napraviti na engleskom jeziku, ali naravno treba im objasniti da mogu koristiti svoj jezik. E, kao što znate, Europski ombudsman je dio istog okvira u koji spada i odbor za predstavke e, pratimo i prava ljudi sa invaliditetom. Europska unija nije ratificirala e, opcionalni protokol e, konvencije, ali važno je da se to učini kako bi se ljudi mogli obratiti Europskom ombudsmenu i iscrpiti taj pravni lijek prije nego što se obrati odboru u Ženevi. Dakle, važne su kontaktne točke. Također bih kreirala i kontaktnu točku za osobe s invaliditetom u uredu Europskog ombudsmena. To trenutno ne postoji. Evo i zadnje spontano pitanje, gospođa Oken. Hvala. Hvala na odgovorima. Još uvijek sam malo zbunjena jer postoji velika razlika između nacionalnih e, pravobranitelja i europskog pravobranitelja jer nacionalni pravobranitelji se bave brojnim pitanjem koje ne spadaju u djelokrug rada europskog ombudsmena. Dakle, vi morate biti dio neke organizacije i tako dalje da bi se obratili, da biste se obratili Europskom ombudsmenu. E, to ne čine pojedinci. Malo sam zbunjena da to tako uspoređujete, ali vi kažete da nećete e, zaprimati pritužbe političkih stranaka ali ako ste vi na primjer zastupnik u parlamentu jer ste dio neke političke stranke, ali to znači da nećete primati od njih pritužbe. A drugo, neovisnost ombudsmena se mora osigurati. Ja se slažem s vama da ombudsman mora biti jednako neovisan kao sudac to ne znači da suci imaju prioritet, već mi želimo apsolutno neovisnog ombudsmena. Dakle, mislim da je riječ o neovisnosti, a ne o tome da bi sudac bio bolji od drugih ako ispunjavaju kriterije za ombudsmena. Pa drago mi je da se slažemo o ovoj temi, da ombudsman mora biti neovisan, nepristran, etičan, izbjegavati sukob interesa. To se nalazi i u izvješću odbora za predstavke, ali isto tako e, ljudi moraju vidjeti da je on neovisan i nepristran. E, mora se takvim i pokazati, a ako postoji je navodi sumnje da ombudsman e, pada pod politički utjecaj, onda imamo problem povjerenja, problem povjerenja u ombudsmana, u institucije. Dakle, ja ne kažem da ne bih istražila probleme, ali bi našla druge načine tako da ne izgleda kao da je ombudsman na neki način pristran i poduzima inicijative danas od jedne stranke, a sutra od druge. Ombudsman mora se čvrsto pridržavati svojih uvjerenja i onoga što žele evropski građani, a to sam rekla i na sastanku jednog kluba. Dakle, ombudsman nije zlatna ribica koja ispunjava svačije želje i ne može biti taoc e, neke političke stranke ili nevladine udruge. Mora služiti e, građanima i nadam se da ćete imati dovoljno kolektivne mudrosti da izaberate neovisnog e, i nepristranog ombudsmana koji e, ima dobar start za utrku. Hvala, dakle, sada imate tri minute da zaključite svoje izlaganje. Hvala svim e, zastupnicima. E, hvala lijepo, ovo je bilo jako dobra razmjena mišljenja, vrlo nadahnjujuća. Hvala svima i još jednom naglašavam da je Europski ombudsman spona između demokracije i pravne države. To nije ni sud, niti politička institucija, već je komplementarni element objema. Budete li izabrali mene, dobit ćete europskog ombudsmena koji će biti neovisan, nepristran, profesionalac, dobro kvalificiran koji poroštuje e, pravnu državu i koji ima osjećaj pravde i koji ima humani pristup. Takva je moja vizija europskog ombudsmena. A također treba pridodati e, cijelokupnoj e, slici e, te institucije, a također pomaže i za pravično suđenje. Ne bojim se govoriti otvoreno kako bi se postigla dobra državna uprava. Radit ću konkretno, razmišljajući i s puno osjećaja. A sada još nešto vezano za ribare. Mornari znaju da je grozno kada se na brodu e, posvađate jer se nikamo ne možete skriti. Iz tog razloga pomorci jako dobro biraju s kime će na brod. Izaberu druge e, ljude koji su pomorci, stručnjaci uravnotežene osobe koje se ne boje oluja i koje ostanu mirni na moru. Hvala vam najljepša. Završili smo s jutarnjim dijelom sastanka. Nastavit ćemo u 14.30 kada ćemo saslušati tri kandidata za mjesto ombudsvena, a i nekoliko građana koji će doći sa svojim predstavkama.